Ok, dear colleagues, we have rapporteur and... Dragi kolege, s nama su naši izvjestitelji, tako da možemo početi. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema prigovora, dnevni red se usvaja bez izmjena. Druga točka, priopćenja predsjednika. imamo izmjenu direktive 40 iz 2014. E, od 3. travnja 2014. o usklađivanju propisa i administrativnih e, postupaka zemalja članica o proizvodnji, e, predstavljanju i prodaji duhana i duhanskih proizvoda kojima se ukida direktiva, prethodna direktiva. Riječ je o direktivi u kojoj je parlament usvojio u prvom čitanju 26. Eh, veljače, no u točki F članku 10 stoji nešto netočno. Ispravak je poslan svima jutros, ako nema prigovora, smatrat ćemo da se izmjena usvojila i bit će poslana parlamentu kako bi se najavilo na drugoj sjednici u plenarnoj sjednici u travnju. Drugi Drugo, druga obavijest je radionica o pokazateljima energetske učinkovitosti. E, to je u okviru e, izvješća na vlastitu inicijativu gospođe e, Pjeti Kajnen. Ta će se radionica održati sutra, 14. travnja u 12.45 u dvorani ASP 1E2. E Europska građanska e, inicijativa Zaustavimo vivisekciju je formalno poslana Europskoj komisiji 3. ožujka. Odbor za poljoprivredu je zadužen da organizira saslušanja zajedno sa Peti, Envijom i Itrom. To su pridruženi odbori. E, rasprava će se održati 11. svibnja popodne u dvorani 4Q2. Nacrt programa i ostale informacije će vam biti poslane uskoro. Danas imamo prijevod na 22 jezika, nemamo estonski. A sutra imamo prijevod na 21 jezik. Kao i inače, e, sastanak se prenosi na internetu. Točka 3. Odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 3. i 4. prosinca 2014. i 21. i 22. siječnja su, e, zapisnici su e, spremni. Ako nema e, prigovora, smatrat ćemo da su usvojeni. Četvrta točka dnevnog reda. Moram vas obavijestiti o tekućim pregovorima s ostalim europskim institucijama. Imamo prvi neformalni trijalog o ETS-u i o rezervi za stabilnost tržišta. To je prvi trijalog se održao u ponedjeljak 30. ožujka. Parlament, vijeće i komisije su razmijenili mišljenja o najvažnijim političkim pitanjima koji se tiču ovog prijedloga. bez obzira na udaljenost mišljenja između parlamenta i vijeća o nekim ključnim pitanjima, Ipak je e, sastanak odrađen u konstruktivnom e, raspoloženju i bio vrlo koristan za razmjenu informacija. E, rasprave su se koncentrirale na ključne teme, rezerve za stabilnost tržišta, neraspodijeljene emisijske jedinice, zatim odgođene odgođena prodaja emisijskih jedinica i drugi sljedeći sastanak će se održati e, drugog svibnja popodne. A sada prelazimo na točku 5. Smanjenje nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača. S nama je izvjestiteljica, tako da izvolite. Odmah ću dati riječ gospođi girling you, Chairman. Um, I'm not going to give too much of Hvala vam, neću puno duljiti. Mislim da smo svi, e, svi znamo statistike o kvaliteti zraka, te o e, zdravstvenim poteškoćama i opasnostima za zdravlje. Prošli tjedan smo imali jako puno e, u jako puno gradova je, bilo, je bio zagađen zrak, a osim toga došlo je i do... došla je do nas i saharska prašina, osim e, čestica i e, smonga. Rekla sam da neću o tome govoriti puno, zato što manje više svi znamo koliko je sve to bitno, barem mi u ovom odboru. Ja prije svega želim pozdraviti e, izvještaj komisije i zahvaliti im na e, njihovom radu. E, trebalo im je dosta vremena i zapravo to nije toliko loše zato što je meni jasno da se doista naporno radilo na ovome u proteklih nekoliko godina. I dakle na protokolu iz Göteborga, a i na ostalim indikatorima, to su standardi svjetske zdravstvene e, organizacije. Sve je to e, vrlo ozbiljno uzeto u obzir i to mi je jako drago meni kao izvjestiteljici. Znamo, čuli smo i za prijetnje komisije da će ovo povući. Meni je drago da se to ipak na kraju nije dogodilo i da smo sada u položaju e, da možemo glasati o ovome prije e, ljetne pauze. Mislim da nam je svima stalo da e, ovo privedemo kraju. I budući da je ovo vrlo bitno za sve naše građane, bitno je i nama, a i svim našim građanima, ne samo nama zato što sjedimo u odboru za zaštitu okoliša, već i politički je to vrlo bitna tema u mnogim zemljama članicama i tema je postala jedan od prioriteta na političkoj agendi. I zato je važno da nastavimo a, s ovime. U Europskoj uniji smo jako puno radili na emisijama iz e, stakleničkih plinova i možemo i reći da je zapravo da smo išli time na štetu e, ostalim onečišćivačima i da u tom području nije učinjeno dovoljno posla, i zato je eto e, došao je trenutak da se i njima pozabavimo. Kao što sam rekla, e, jako sam pažljivo pregledavala prijedlog i sve detalje. E, neke su stvari vrlo tehničke i ako je neko od vas to pročitao, zasigurno je vidio koliko je to tehnički složeno. Tako da sam ja u prilozima u kojima se definiraju granice, ja se ne želim u taj dio uplitati. Dakle, ne želim unositi ni manje ni veće promjene postotaka različitih e, onečišćivača. Znamo da su zemlje članice vodile veliku e, raspravu sa komisijom oko tih brojki. I trebalo je da se dođe do ovog dogovora, trebalo je dosta vremena. Stoga ja doista e, se ne želim sada e, igrati sa tim brojkama. No jedna stvar u prilozima za koju ja smatram da je vrlo bitna, to je dakle cilj od, e, za 2025. Ako pročitate možete reći da je to zapravo gotovo već obvezujuće, ali kako bismo izbjegli svaku supnju, sumnju, ja predlažem da e, dakle, uvrstimo da budu obvezujući do 2025. No, e, a što se tiče amonijaka, o njemu ću govoriti nešto kasnije. To je prvo što želim reći. E, godina 2025. je bitna zato što ako to odgodimo za 2030. dakle te obvezujuće ciljeve, bojim se da to malo predaleko i da ćemo unatoč našim najboljim namjerama i najboljim namjerama komisije, da će se na kraju dogoditi to da zemlje članice neće ostvariti te ciljeve i da će onda odgađati dakle do 2027 i da u principu neće uspjeti ostvariti te ciljeve. I zato smatram da je bolje da definiramo dakle, tu granicu za 2025. Vjerujem da to nije najjednostavnije za svih da prihvate, ali smatram da bi to za nas trebala biti e, vrlo važna točka na koju bismo morali inzistirati. Unapre, bolje izvješćivanjem, konzultacijem, praćenjem, to je sve uvršteno u prijedlog. Mislim da je prijedlog dobar, ali može se nešto još e, poboljšati. I još bih htjela e, reći jedno političko mišljenje. Svi znamo koliko će težak biti ovaj uh, koliko će biti problema u procesu kodifikacije i nisam nikad bila za to da parlament zauzme jedno ekstremno stajalište znajući da će zemlje članice zauzeti drugo ekstremno stajalište. E, ta su se pravila, zapravo ta se igra promijenila sa promjenom komisije i mislim da bismo i mi trebali biti realni i definirati one razine za koje smatramo da bismo ih doista mogli ostvariti. I budite svjesni da e, nad nama visi i mogućnost da se e, ovaj prijedlog povuče nekad kasnije, tako da mislim ne da ne bismo trebali e, učiniti ništa što bi moglo dovesti do toga. Tako da da, mislim da možemo inzistirati da zemlje članice prihvate ambiciozniji prijedlog od ovoga što je komisija dala, ali mislim da ipak ne možemo ići predaleko. Mogu li još nešto reći o drugim propisima? To je također bitno ne samo zbog procjene učinka koje je zatražio parlament i procjenu učinka smo svi vidjeli. I u njoj e, stoje jasne smjernice o tome kad je riječ o paketu e, za klimatske promjene i što bismo trebali učiniti kako bismo morali biti malo ambiciozniji, ne bismo li te ciljeve ostvarili brže, učinkovitije i uz manji niži trošak mislim da se moramo prisjetiti da je ta procjena učinka da ju je naručio parlament, a komisija je nije e, procijenila, a voljela bih da to učini prije nego što se e, uvrsti u zakonodavstvo. Paket o klimatskim promjenama, rasprava o tome još uvijek traje. Tako da ono što sam ja učinila je sljedeće. Nisam promijenila brojke, već sam uvrstila dakle jedan mehanizam koji će omogućiti da se to e, uvrsti u proces u jednoj kasnijoj fazi. Mislim da je to vrlo pragmatičan i razuman način. Još jedna važna tema je bolje funkcioniranje e, zakonodavstva. Ovo je Jako je važno da zemlje članice mm, mogu definirati planove i da osiguraju da ti planovi budu učinkovitiji. E, najbitnije ovdje su e, europski standardi. Već nekoliko već neko vrijeme slušamo obećanja o novim e, eurostandardima koje još uvijek nemamo. Tako da sam u svojem izvještaju vrlo jasno rekla da se na tome mora, da se to mora pripremiti i stavila sam isto tako i naglasak na testiranje mm, uvjeta stvarne vožnje i mislim da će to biti velika, velika promjena, promjena u načinu na koji se Europska unija odnosi prema tome. To je nešto što je vrlo bitno i kao izvjestiteljica sam kao prvi puta doživjela jako puno lobiranja od strane gradova i gradonačelnika. Dakle, ne samo od e, vlada zemalja članica, već i od gradova lokalnih i regionalnih razina. I to je bilo vrlo zanimljivo zato što je njima ovo zakonodavstvo vrlo bitno jer oni su ti koji na kraju dakle u, u u gradovima u kojima postoje velike gužve, dakle oni su ti koji moraju provoditi direktivu o kvaliteti zraka. I bez realnog testiranja, testiranja vozila, dakle testiranja emisija u stvarnim eh, uvjetima vožnje, ne znam kako da vam to drugačije kažem, doista ne znaju kako će postići ove ciljeve ako ne primjenjuju na odgovarajući način drugu direktivu. Tako da sam dala prijedloge kako bi se to trebalo učiniti. I nadam se da ću čuti i vaše komentare o tome. Moramo zemljama članicama dati alate kako bi mogle taj zadatak odraditi što bolje. Zatim sam nešto rekla i o pristupu financiranju i sa tome dovodi do mm, pitanja amonijaka i poljoprivrede. Amonijak je onečišćivač kojeg bismo trebali e, isključiti iz obvezujućih ciljeva za 2025. i sada ću vam objasniti zašto. Vjerujem da s obzirom na nove gornje granice, i mnogi od vas su radili na tome i ja jesam, i svi znamo koliko nam je dugo vremena trebalo i da tek sada zapravo stupa na snagu u zemljama članicama. Znamo da smo posvećeni mjerama ozelenjivanja uz ostale mjere koje smo provodili u prošlosti. To znači da stavljamo jako puno zahtjeva pred poljoprivrednike u Europi i da se traži od njih da promijene način na koji rade. I dakle po pitanju kvalitete vode, bioraznolikosti i tako dalje. Dodati zahtjev o amonijaku koji je apsolutno potreban, tu se potpuno slažem, ali dodati još taj zahtjev uz sve ove ostale zahtjeve, a da prethodno ne razmislimo kako će se to financirati, mislim da bi to bilo nerealno i nepošteno. Tako da ono što predlažem je da to bude e, veliki dio srednjoročne srednjeročne revizije zajedničke poljoprivredne politike 2017. Dakle, da se na tome radi, ali da se vrlo jasno definira na koji način će e, funkcionirati e, financiranje tog postupka. Zato što naravno neće se to dogoditi samo od sebe i neće se dogoditi e, besplatno. Poljoprivredni lobby je bio vrlo aktivan u tome i stvarno mi je teško reći svaki puta kada ih sretnem da o tome moramo da svaki puta moramo o tome govoriti ja se nadam da ćemo mi ovdje priznati koliko je ovaj zadatak težak i osigurati da imamo zajednički pristup u Europskom parlamentu, ne samo u ovom odboru, već u cijelom parlamentu, kako bismo osigurali da te politike rade u sinergiji jedna s drugom. A u međuvremenu moramo imati vrlo jasan smjer uh, dakle što se tiče kvalitete zraka. Ja shvaćam da će to biti teško, ali to je nešto što moramo učiniti. E, isto tako sam e, se bavila pristupom informacijama. Smatram da građani moraju biti uključeni u to. E, građani nam pišu o problemima s kakvoćom zraka i prošlih tjedana smo dobili jako puno pisama, svi su bili jako zabrinuti, tako da smatram da i moramo dati ulogu u tomu. E, planovi zemalja članica moraju biti pripremljeni u konzultaciji sa interesnim skupinama tako da to sam e, uvrstila. Zatim sam uvrstila odredbe o tome e, ako zakonodavstvo i nadzor ne funkcionira, da građani dakle tu imaju pravo reći što misle. i mjere koje ćemo zatražiti od naših građana moraju biti e, prihvatljivije. Zatim, još jedna stvar, to je uklanjanje fleksibilnosti o prijevozu. Mislim, to sam uklonila zato što smatram da je vrlo komplicirano i teško a i zbog toga što se ne primjenjuje na sve zemlje članice. Tako da mislim da nije zapravo u redu. No čula sam i argumente da se ta odredba zadrži. Oni jesu zanimljivi, ali mislim da a, ipak nisu Mm. bitni za ovaj dio, ali sigurna sam da ćemo voditi vrlo živahne rasprave sa zemljama članicama kad dođemo do toga. I na kraju želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na suradnji do sada i veselim se vašim amandmanama. Hvala vam. A sada riječ dajem Peteru Lizeu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala Judy Gerling. E, izvjestitelj e, u sjeni Pučana je nažalost zastao u prometu pa ga ja zamjenjujem. Mi zahvaljujemo izvjestiteljici na nacrtu izvješća i na dobroj suradnji. E, sada nakon nekih turbulencija stojimo na početku tog zakonodavnog postupka. E, mišljenja se vrlo razlikuju, ni mi unutar e, kluba Pučana to nismo do kraja izdiskutirali. Jens Gizeke e, zapravo predlaže da se e, u osnovi podrži prijedlog Judy Gerling, odnosno nacrt izvješća Judy Girling. E, postavlja pitanje da li bi zbog načela subsidijarnosti zemlje članice možda ipak trebale imati veću fleksibilnost, veću slobodu. Nadalje radi se o tome da se i e, situacija e, još više razjasni za mala i srednja poduzeća. pri, on pozdravlja e, prijedlog financijske potpore poljoprivrednicima kako bi uspjeli postići minimalne ciljeve i ukazuje na to da kod pitanja amonijaka moramo voditi računa o tome da nemamo dvostruko e, dvostruke propise. Što se tiče pitanja među ciljeva za e, period do 2020. Gospodin Gizeka smatra da ne bi trebali imati obvezujuće među ciljeva, ciljeve. E, što se tiče ciljeva za metan, naš izvjestitelj u je prema tome e, kritički e, e, Dvije točke gdje on u svakom slučaju potpuno podupire je brisanje e, e, što se tiče sektora brodarstva, brisanje ovih odredbi e, uz obraženje koje je upravo iznjela gospođa Gerling. Želim se još jednom zahvaliti gospođi girling na borbi koju je prethodnih mjeseci izborila. To doista nije bilo lako održati ovaj prijedlog zakona na životu. E, vrlo angažirano se borila i na kraju uspjela e, u toj borbi. E, mislim da je vrlo važno da se ne povuče ovaj zakonodavni prijedlog i mislim da to više nije ni opcija o kojoj Europska komisija razmišlja. E, što se tiče detalja, u sljedećim mjesecima imat ćemo dovoljno prilike da o njima još e, raspravljamo. Ovaj prijedlog meni u svakom slučaju djeluje mnogo razumnije nego e, originalni prijedlog. Naravno, tu još postoje neki problemi, ali e, bolje je raspravljati o njima i poboljšati ih nego povući e, cijeli prijedlog. Dakle, mislim da smo na dobrom putu. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodin Dansu u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući malo kašljem zbog kvalitete zraka u Briselu. Želim e, zahvaliti Đuli na njezinom e, radu e, na ovom dosjeu. To nije bio lak posao. znamo da nije nije proces rada na ovome dosjeu do sada nije bio baš uobičajeni, odnosno normalan i zato smo jako zahvalni Judy Girling na naporima koje je uložila kako se ovaj prijedlog, kako komisija ne bi povukla ovaj prijedlog, na tome smo joj vrlo zahvalni. Također sam e, vrlo zahvalan na sadržaju nacrta izvješća. E, opći dojam e, je da je ovo u svakom slučaju vrlo dobra polazna točka za daljnje pregovore, ne samo u okviru ovog odbora, nego i e, sa vijećem. Počet ću sa elementima e, kojima smo vrlo zadovoljni. Prvi je, e, kao što je Julie spomenula, obvezujući e, ciljevi za 2025. Mislim da je to vrlo važan amandman. Razgovarali smo e, dosta dugo o nekim amandmanima na scenarij po kojem bi zemlje članice iznenada bile u situaciji da moraju poduzeti drastične mjere kako bi dosegle ciljeve za 2025. E, naravno, ono što je očito e, i vrlo hitno je da e, što prije poduzmemo mjere, to utoliko bolje za sve nas, naravno. E, također mi je vrlo, sam vrlo zadovoljan amandmanima na članak 6 e, nacionalni programi kontrole, to je vrlo važan instrument i e, osigurava i sudjelovanje javnosti, uključivanje javnosti u kontrolu e, kvalitete zraka što je vrlo važno i e, u vezi sa Arhuškom konvencijom. Dakle, moraju se tu uzeti u obzir mišljenja javnosti, odnosno uklju, može se, mora se e, postići angažman e, javnog mnjenja. Također, po mom mišljenju, po našem mišljenju, amandmani koji se tiču nacionalnog zakonodavstva o kvaliteti zraka su također vrlo e, dobri, taj pristup je vrlo dobar ako ćemo se E, na pravi način baviti emisijama, onda e, mislim da je da se može reći da e, su jasni razlozi zašto ovaj prijedlog na kraju ipak nije povučen. To je u svakom slučaju vrlo pozitivna stvar. Što se tiče sektora brodarstva mi potpuno podupiremo brisanje ovog e, ovih članaka kao što znamo što se tiče zagađenja epizode u vezi sa zagađenjima koje smo imali ovaj tjedan ovoga tjedna gdje su očito je da ne bi bilo smisla e, isključivati jedan e, sektor što se tiče amonijaka. E, tu se naše mišljenje donekle razlikuje. Što se tiče izuzeća amonijaka iz ciljeva za 2025. ja vidim logiku u tome i potpuno e, se slažem sa e, zabrinutošću što se tiče sektora poljoprivrede e, i podupirem prijedlog da to bude važan dio reforme zajedničke poljoprivredne politike 2017. Naravno moramo stalno naglašavati, to se ne može dovoljno naglasiti, da su gradovi naravno velik, e, da je njihov doprinos problemu jako velik i ne možemo e, e, zanemariti činjenicu da promet, osobito dizelska vozila, jako doprinose problemu. Međutim, epizode smoga koje smo imali, na primjer, u Londonu prošli tjedan, e, su uglavnom posljedica tog uz izvora onečišćenja i e, zato moramo tu nešto poduzeti. Ja također mislim da je i metan e, zbog reakcije koja nastaje između metana i drugih emisija da je to također važno i da tu moramo također poduzeti neke akcije. Kao što je Peta rekao, e, da ne bi došlo do dvostrukog zakonodavstva, odnosno preklapanja sa zakonodavstvom protiv e, klimatskih promjena, mislim da je važno e, da je kombinirana, kombinirano djelovanje učinkovitije i i da će e, bolje e, doprinijeti postizanju ciljeva, odnosno e, ostvariti učinke koje želimo. I zato mislim da je važno da uključimo i to u ovu direktivu. Bilo koje je smanjenje emisija, ta dva zagađivača će doprinijeti značajno doprinjeti prinijeti kvaliteti zraka. I sada još samo na brzinu što se tiče naše razine naše e, ambicioznosti 67% e, koji se spominju u nacrtu mislim da bi trebalo zamijeniti sa 75%, to bi bilo optimalnije e, jer procjene komisije to e, potvrđuju. Što se tiče količine novca koja bi se time mogla e, uštediti, e, to ide do 15,9 milijardi eura samo za zdravstvene troškove. Dakle, koristi od čistijeg zraka bile bi vrlo značajne i osim toga govorimo o 140 tisuća godina života godišnje koliko bi ukupno stanovništvo kontinenta dobilo. Naše, naša rasprava o ciljevima za 2020. E, Goteburški protokol nam dopušta e, donekle e, fleksibilnost. Ja znam da je to jedan težak proces i da tu ima poteškoća, međutim mislim da o tome trebamo nastaviti raspravljati mi bismo svi možda mo, mogli biti e, u puno boljoj situaciji kad ne bi bilo emisija jednog e, zagađivača, a to je živa. Mislim da bi uključivanje žive u ovaj dosije bio važan korak naprijed i da je to nešto e, o čemu bismo trebali razmisliti jer učinak žive na E, reproduktivno zdravlje i općenito i intelektualne sposobnosti e, stanovništva je nešto vrlo značajno o čemu trebamo razmisliti. Hvala lijepa, gospođa Balder ima riječ. Hvala lijepa, ja bih e, najprije htjela reći da smo vrlo zadovoljni što danas na odboru raspravljamo o ovom izvješću. Iza nas je jedan dug period od, e, od kad je komisija podnijela je ovaj prijedlog i mi smo vrlo sretni da ga nije povukla nakon uloženih napora i e, vremena koje je uloženo u rad na ovom dosjeu. E, mnogi su uložili velike napore da se ovaj dosje ne povuče. Mislim da sad možemo lakše disati, izvješće je tu, na njemu se radi, nije povučeno. E, malo sam tužna što ni, nemamo sličnu raspravu i na temu e, kružnog gospodarstva, cirkularnog gospodarstva, ali evo tako je kako je. Ajmo raspravljati o kvaliteti zraka. Svi smo svjesni učinka e, kvalitete zraka na ljudsko zdravlje naslovi e, u medijima vrlo često za temu imaju kvalitetu zraka ne samo u gradovima kao što su Pariz i London, ne samo dakle u velikim gradovima nego u cijeloj Europi zagađenje zraka e, je e, uzrok 400 tisuća preranih smrti, jedna trećina zagađenja zraka nad E, otočjem Velike Britanije dolazi sa kontinenta. E, postoji dakle jedna razina gdje sve vlade, sve nacionalne vlade moraju odigrati, odraditi svoj dio posao. E, nekada u prošlosti voda koju pijemo je također bila zagađena sad e, više nije. E, dakle, sad je na redu zrak i moramo se pobrinuti da i zrak više ne bude zagađen. E, ako ciljeve koje su trebali vrijediti za 2025. odložimo za 2030. Malo je vjerojatno da će nadležna tijela vlasti učiniti ono što je potrebno da se ciljevi postignu. Ja podupirem E, prijedloge, odnosno na, e, nacrt e, izvješća jer su procjene da su emisije dušikovih oksida sedam puta više od onih koje su naš cilj što je nedopustivo visoko. Što se tiče zagađivača, E, ja bih rado vidjela više ambicioznosti u ovom nacrtu izvješću. Nedavne brojke iz procjene učinka kažu da možemo smanjiti e, zagađivanje i to na e, učinkovit način do 2030. Ta procjena učinka bi nas trebala voditi do, do brojke od 75%, Eh, ja sam čula što je Julie rekla da trebamo biti realistični, eh, međutim ono što je važno naglasiti je da svi ovisimo o zraku koji dišemo i o njegovoj čistoći i eh, naravno da moramo imati odgovarajući mandat u pregovorima s vijećem gdje možemo očekivati da ćemo biti pod velikim pritiskom. Neke zemlje kao što na primjer Nizozemska bile su vrlo uspješne u smanjivanju emisija amonijaka za više od 50%. Ali neke zemlje zaostaju. I sad stražiti od njih da nešto učine od 2030. nije dovoljno. Da, e, ja se slažem s tim da je pred nama revizija zajedničke poljoprivredne politike 2017 ali e, mislim da bi bilo razumno sada te ciljeve uključiti u ovo izvješće, a ne čekati reviziju zajedničke poljoprivredne politike. Ali naravno moramo naći način da priznamo e, dobar e, napore i uspjehe koje su postigle neke zemlje i da postignemo da i druge zemlje ulože napore kako bi i one postigle rezultate. E, ja sam zabrinuta zbog definicije malih poljoprivrednih gospodarstava E, i konačno sektor bradarstva. Po mojem mišljenju je, ima smisla e, izbaciti ga iz ovog izvješća, ali prije ili kasnije morat ćemo se pozabaviti i njime. Jer sektor brodarstva je ogrom, ogroman zagađivač i e, mislim da ne smijemo zaboraviti da sektor brodarstva zagađuje naš zrak. Ovo izvješće će stvoriti nova zelena radna mjesta, a to je dakle dobro za gospodarstvo, za zapošljavanje, za ljudsko zdravlje. Dakle, još jednom želim zahvaliti Đuli na uloženom radu e, i veselim se dalje i suradnje s njom i drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala lijepo. Kolegica Koneča. Hvala predsjedatelju. Dopustite mi da započnem s nekoliko zahvala. Da nije bilo džuline tvrdoglavosti, i to mislim u dobrom smislu, uvjerena sam da ne bismo danas razgovarali o ovoj temi. Mislim da je ona vrlo, bila vrlo uporna uz našu potporu. Ona se obratila komisiji i pobrinula se da to ne bude samo još jedno izgubljeno izvješće u radnom programu. Tako da mislim da njoj trebamo u velikoj mjeri zahvaliti što se ova tema našla na dnevnom redu. Da kako unapređenje kakvoća zraka mora biti naš prioritet, no isto tako i prioritet Evropske unije u cjelini. Onečišćenje ne poštuje granice i izravno utječe na ljudsko zdravlje. Proteklih godina imali smo uspjeha u ograničenju emisija, posebno u industriji, no usprkos tome moramo raditi na tome da zrak bude sve čišći i trebamo se pobrinuti da svi imaju dovoljno vremena da se prilagode novim propisima. Htjela bih uistinu naglasiti sljedeće. Uvjeti u državama članicama mijenjaju se, odnosno moraju se mijenjati jednakom dinamikom kako ne bismo dali prednost nekima nad drugima. Trebamo prepoznati činjenicu da postoji velik broj država članica, a to su čak i Njemačka i Francuska, koje ne ispunjavaju čak niti važeće norme u području e, emisija. Dakle, ne samo da trebamo usmjeriti pogled prema budućnosti, moramo se pomiriti s činjenicom da treba izvršiti pritisak, da na neke države članice uspjevamo izvršiti pritisak, a da se kod drugih država članica dopušta da zaobiđu propise i da donesu alternativne mjere koje ne doprinose poboljšanju kakvoće zraka. Sljedeća važna tema je koje tvari treba smanjiti i u kojoj mjeri. Što se tiče sumpora, odredbe direktive predlažu smanjenje na razinu ispod prirodne proizvodnje sumpora. To je zanimljiv primjer. Primjerice, talijanski vulkani su 2012. godine proizveli 2,5 milijuna tona sumpora, a istovremeno je čitav javni energetski sektor proizveo samo 2 milijuna tona iste godine. Dakle, Htjela bih da se usmjerimo na to da vidimo možemo li uistinu ispuniti zadane ciljne vrijednosti. E, drago mi je da želimo smanjiti emisije čestica, e, posebno čestica koje su opasne za ljudsko zdravlje. Zatim kolege su spomenuli također važnost e, vremenskih rokova. U ovom konkretnom slučaju mislim da bi bilo dobro da ciljna godina bude 2030. a da 2025. godina bude godina referentna godina. godina. Budući za, da je za određenu novu infrastrukturu potrebno više vremena, a mnoge države članice su uložile u tu tehnologiju i neće moći ispuniti zadane ciljeve do 2025. godine iz tog razloga. Zatim e, tu je i smanjenje SO2 gdje imamo ciljnu vrijednost za 2030. godinu. Ono što ovdje nedostaje su mjere za ponovnu izolaciju zgrada jer i to može dovesti do smanjenja razine onečišćivača. Mislim da bismo tome trebali posvetiti veću pozornost. istinu ću rado pratiti tijek događaja u trijalogu, posebno sa strane vijeća, jer znam da neke države članice pokušavaju ispuniti ciljeve, ali mislim da nije realno da će to uspjeti u e, zadanom vremenskom roku, onako kako smo to do sada definirali. Ja bih htjela da se uskladi ova direktiva sa direktivom o smanjenju emisija u industrijskom sektoru i zanima me može li mi netko više reći o tome. Nisam sigurna jesu li ove dvije direktive komplementarne ili su kontradiktorne. I posljednje pitanje koje bih htjela spomenuti su vrste onečišćivača e, kod kojih je potrebno postići smanjenje emisija. Primjerice izvor lokalnog, e, lokalnog grijanja. Postoje znanstvene studije koje kažu da one doprinose jednoj trećini emisija u, na lokaliziranim područjima. Ako možemo realno razgovarati o smanjenju emisija u prometnom sektoru i ako se usredotočimo na to područje, onda bismo se trebali isto tako usmjeriti i na smanjenje emisija iz toplana. Mislim da je to treći najveći izvor zagađenja. Ne slažem, slažem, nisam protiv toga da se odrede e, granice emisija iz brodarstva, ili da se poveća broj električnih vozila na našim ulicama. Također je bilo prijedloga da se osnuju zone s niskim emisijama. To je zgodna ideja, ali nije realno u većini gradova, barem kako sada funkcioniraju. Dakle, ja bih htjela da se dodaju toplane i manji onečešćivači, jer bez toga, bojim se, nećemo moći ispuniti zadane ciljeve. Zahvaljujem svim ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala Đuli što si se tako predano borila i mislim da ćemo zahvaljujući tom racion, tvom racionalnom pristupu u ovoj temi na kraju doći do zajedničkog razumnog rješenja. Hvala. Hvala. Gospodin Pedicini. Hvala. Ja ću biti brz. I ja želim zahvaliti investiteljici i čestitati joj na odlično odrađenom poslu i uzevši u obzir kašnjenja i nesigurnosti s obzirom na program rada komisije gospodina Junkera. Paket čisti zrak je ključan za prijelaz na niskougljično gospodarstvo Posebno je, bitno, e, posebno je bitan aspekt zaštita zdravlja i zaštita e, okoliša. I upravo zbog toga ne smijemo odgađati provedbu ovog paketa i moramo potaknuti zemlje članice da se okrenu alternativnim izvorima energije. Za nas je ključ e, učinkovito, imati učinkovite sustave praćanja koje će zajamčiti neovisna priznata tijela koja će e, slati podatke u stvarnom vremenu nadležnim tijelima. Na taj način će se osigurati e, pristup informacijama javnosti. Ono što je nama posebno zanimljivo u ovom izvještaju, to su dakle obvezujući ciljevi za 2025. Tu se potpuno slažemo. Isto tako se, e, se slažemo sa testovima dakle, nadzora vozila koja su dakle, stavljena na cestu E, zatim zaštita najranjivijih skupina, e, pristup rezultatima e, koji moraju imati naši građani, te pristup pravdi, tu se također slažemo. Isto tako se slažemo sa idejama o pristupu financiranju, iako smatramo da je potrebno predvidjeti specifične mjere i definirati financijske, ad hoc financijske instrumente. Malo smo skeptični po pitanju amonijaka, ali smatramo da e, možemo to pitanje odgoditi još neko vrijeme i još dodatno to e, promisliti. Hvala, a sada gospodin Florenc. Ja, Hvala, gospodine predsjedatelju. Mnogo je toga već rečeno, e, s čime se slažem i želim se pridružiti kolegama i to podržati Činjenica je da imamo <clears throat> veliko zagađenje iz prometa. To vrijedi ne samo za Veliku Britaniju, nego i za moju zemlju, Njemačku. E, međutim, mi vidimo da mnoge zemlje nisu postigle ni stare ciljeve što se tiče čistoće zraka i moramo se pitati zašto je to tako. Dakle, moramo se pitati da li mi zapravo, e, da li smo stvorili prave e, zakonske preduvjete i tako brzo dolazimo do teme obvezatnosti. Mislim da je obvezujući karakter, barem što se tiče ciljeva za 2025. da je to vrlo važno iako će me e, kolege poljoprivrednici poslati kragu, ali ako ciljevi e, ne budu obvezujući, onda će sve, e, svi poduzeti sve moguće mjere da se ciljevi, postizanje ciljeva odloži za 2029. i 30. Ako mi to ne vjerujete, <clears throat> pitajte komisiju, već smo imali desetke prijedloga gdje je bila ugrađena izvjesna E, tolerancija i to je imalo za posljedicu nepostizanje ciljeva. Dakle, mislim da je obvezatnost e, jako bitna i da to trebamo ugraditi u ovo izvješće. Eto, to, s tim bih i završio svoje e, sudjelovanje u raspravi. Mi smo od industrije već E, tražili jako mnogo, ali prema poljoprivredi smo bili popustljivi. Mislim da sad moramo imati pravednija pravila. <clears throat> Nije u redu da jedan sektor e, da smo prema jednom sektoru strogi, a prema drugom popustljivi. Mislim da bi tu jedan e, sveobuhvatni pristup bio ispravan. Ja sam, e, ja se slažem sa time da izvještavanje bude obvezno, međutim u vašoj zemlji je dovoljan jedan izvještaj, u mojoj zemlji je potrebno 15 e, posebnih izvještaja i moramo se pitati što, e, kakve koristi imamo od tih izvještaja mi smo već e, donijeli, e, imali preko, imali na stotine takvih izvješća, ali što se onda učini s tim izvješćima? Što komisija može s tim izvješćima? Hoće li e, s njima onda ići na sud ili što? Europski sud? Dakle, nakon tolikih izvješća čovjek se s pravom pita što se dalje događa po tom, pitanju. Mislim da samo mi svi skupa i uz uključivanje svih sektora možemo e, postići uspjeh što se tiče kvalitete zraka, inače ćemo samo imati e, dalje probleme i na kraju ćemo opet ustanoviti da najmanje pola svih zemalja članica nije nije napravilo svoju domaću zadaću. Dakle, e, ja sam za skromnije ciljeve, ali obvezatnost. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, e, gospodin Vitema. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem izvjestiteljici. Mm, ja moram reći da imam vrlo dobru suradnju s njom, a u ime odbora Agri. Htio bih istaknuti dva važna pitanja, dakle to su metan i amonijak. Kao što je istaknuo, istaknu izvjestiteljica, sada se predlaže od strane komisije da se e, uvedu i staklenički plinovi e, u ograničenje emisija, međutim postoje razlika između onečišćivača i stakleničkih plinova, e, kao što smo mogli vidjeti u, raznim inicijativama. U emisiji, u direktivi o emisijama pokušava se uključiti CO2 i neki ostali staklenički plinovi. To su bili pokušaj u parlamentu, međutim na kraju je rečeno da moramo jasno razlikovati jedno i drugo. A sada e, komisija pokušava ovdje uvrstiti i metan u nacionalnu e, emisijsku granicu. Mislim da će to zapravo loše utjecati na fleksibilnost. Da ću vam primjer iz poljoprivrednog sektora. Poljoprivredna gospodarstva mogu imati e, značajnu ulogu u zadržavanju stakleničkih plinova poput e, SO2. Poljoprivredni sektor ima velik broj zelenih površina koje su značajne u tom smislu. Što se tiče uključivanja metana u nacionalnu gornju granicu za emisije, kaznit ćemo poljoprivrednike i nećemo ih nagraditi za zadržavanje stakleničkih plinova. Zato mislim da je bitno da se zadrži fleksibilnost kako bi poljoprivrednici mogli i dalje doprinositi ublažavanju klimatskih promjena. Izneseni su i argumenti, naime još jedan argument protiv uh, uvrštavanja metana je isto tako vezan uz pašnjake. Ako želite imati to u mljekarskom sektoru, životinje moraju uh, biti uh, tamo tijekom čitave godine i vrlo ih je teško izvoditi na pašnjake ako se žele postići ciljevi kod smanjenja metana. Zatim, vezano uz amonijak, već je rečeno da su neke države članice mnogo uložile u smanjenje amonijaka, u drugim to nije slučaj. Neke su još od 90. godine e, uložile značajne napore u smanjenju amonijaka. Ja bih htio da se ovdje jasno kaže, kao što je rekao gospodin Florence, da budu jednaki uvjeti za sve, da se kaže da države članice moraju uložiti jednake napore u smanjenju amonijaka i čini mi se da se to ne vidi u tolikoj mjeri u prijedlogu komisije. Također se radujem daljnjoj raspravi na odboru za poljoprivredu kao i raspravi na ovom odboru. E, htio sam spomenuti još neke stvari vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku, no ostaću sada na ovome. Hvala. Kolegica Šerija Pirik. Hvala. Hvala lijepa i čestitke kolegici Girling. Ovo izvješće je vrlo značajno i mnogi ga prate, posebno poljoprivrednici u Nizozemskoj. Ja sam sama, e, sama izvjestiteljica u Sijeni. Htio bih, e, htjela bih spomenuti nekoliko pitanja. Kao prvo pitanje amonijaka. Već smo smanjili za 30% e, količinu amonijaka na razini Europske unije, a čak 60% u Nizozemskoj. Ne možemo krenuti od 2005. E, kao referentne godine. Naime, poljoprivrednici su već uložili značajne financijske napore. Bitno je da države članice vode računa o već uloženim naporima, da ih prepoznaju. I čini mi se da je to ono o čemu govorimo kada je riječ o jednakim uvjetima, u protivnom se više nitko neće ništa usuditi. Zatim rečeno je da treba poštivati dobrobit životinja. Slažem se s time, no kada je riječ o obvezama koje se tiču amonijaka, mislim i metana, mislim da to može biti izvor zabrinutosti za poljoprivrednike, kao što je kolega prije mene spomenuo. E, sada ću se na trenutak obratiti kolegama iz redova socijalista. Želite li da u Europi više ne bude niti jedna krava na pašnjacima? Jer i to također e, narušava i nagrđuje okoliš. Kako učiniti kompatibilnom e, te dvije stvari. Ja mislim da se može pronaći kompromisno rješenje. Treba nam više razmjernosti. E, razmjernost mjera u prijedlogu komisije od iznimne važnosti. Razni sektori, promet, industrija, poljoprivreda i ostali sektori moraju e, zajedno doprinijeti smanjenju atmosferskog onečišćenja. Ako se e, najviše usmjerimo na poljoprivredu, mislim da to nema smisla s obzirom na to koliko se u ovom sektoru ulagalo napora u posljednjem desetljeću. Možda bih pitala e, izvjestiteljicu mogu li se izdvojiti sredstva iz zajedničke poljoprivredne politike za one poljoprivrednike koji su već uložili mnogo napora da ispune zadane ciljeve. Hvala. Želi li još netko uzeti riječ? Da, izvolite. Hvala. Ovi problemi atmosferskog onečišćenja vezani su uz ekonomsku krizu. Što se tiče e, grijanja i emisija za automobila, to su područja koja treba analizirati. Zbog e, ekonomske krize i povećanja PDV-a na benzin, e, građani se okreću drugim e, mogućnostima grijanja, kao što su grijanje pomoću drva za ogrjev. S obzirom da je i to skupo, ljudi naprosto pale stari namještaj, vrata, što god uspiju pronaći. I to zapravo dovodi do velike emisije čestica, tako da smo doslovno u situaciji da više ne možemo disati. Nakon spaljivanja tih e, materijala dakle tih, te građe koje također e, sadrži lakove i boje i tako dalje, e, to je dovelo do velike, e, velike opasnosti po ljudski život. Došlo je do povećanja respiratornih bolesti i to zapravo njihov broj e, takvih slučajeva se ustostručio. U Grčkoj ne postoji mreža koja bi mogla opskrbiti prirodnim plinom sve zgrade, što je stvarni problem. Ne možemo poštivati zacrtane granice. Ekonomska kriza također u ovom slučaju doprinosi e, onečišćenju zraka. Hvala. Hvala. Ako više nitko ne traži riječ od zastupnika, da ću riječ komisiji. Imali smo mnogo pitanja za komisiju. Gospođa Wenning će nastati odgovoriti na vaše pitanje u ime komisije. Hvala gospodine predsjedavajući, lijepi pozdrav svima. Prije svega želim eh, se pridružiti zahvali kolegici Girling koja je izradila ovo cjelovito izvješće e, koje je vrlo odmjereno i u velikoj mjeri podržava prijedlog komisije. Samo da ponovim još jedan put u kontekstu epizoda posljednjih tjedana u čitavom nizu glavnih gradova. Još je važnije nastojati boriti se protiv zagađenja zraka i moramo u tome biti učinkoviti. Na temelju podataka epizoda zagađenja prošlog tjedna koje nisu bile izolirane i koje su zapravo sve učestalije, vidi se da je to najbolji dokaz da treba učiniti iskorak u smanjenju e, emisija kako bismo unaprijedili kvalitetu zraka. Dakle, naše su ambicije da smanjimo e, učinak, negativan učinak na ljude za više od 50% od tih emisija i nastavimo to raditi na e, racionalan način e, tako da su zapravo koristi koje dobivamo od toga deset puta veće od troškova. Dakle, mi ne kažemo da nema troškova, ali su prednosti mnogo veće. Pokušat ću vam dati neke komentare e, vezano uz neka pitanja koje je postavila izvjestiteljica, ali isto tako i neki kolege zastupnici, članovi ovoga odbora. Krenut ću od amonijaka i metana koji su sastavni dio ovoga prijedloga kao oni češćivači. Drago nam je što vidimo da su ciljevi koji se tiču amonijaka i metana i dalje sadržani u prijedlogu i htjela bih se osvrnuti na neka pitanja koja su spomenuta. E, što se tiče metana, iskazana je zabrinutost da imamo dvostruke propise e, zajedno sa klimatsko-energetskim paketom, što nije točno. Mi smo radili na način da je naš prijedlog komplementaran e, energetsko-klimatskom paketu. Dakle, sve ovo što smo mi predložili zapravo je sadržano u okviru tog paketa. Prema tome, mi zapravo mi Čak mislimo da bi poljoprivrednici mogli dobiti, odnosno ostvariti 2,5 milijardi eura godišnje e, od smanjenja emisija, tako da to ni na koji način neće uticati na e, fleksibilnost. Što se tiče e, pitanja dobrobiti životinja, to se tiče i amonijaka. Smatram da moramo postići pravu mjeru kao inače, ali ne bismo trebali dati prednost jednom na uštob drugoga. Dakle, trebamo s jedne strane osigurati dobrobit životinja, a s druge strane postići smanjenje emisija. Što se tiče amonijaka, dakle, tu imamo čak 90 ili čak 94% dolazi iz poljoprivrednog sektora. Neki od vas su već spomenuli napore industrije, kućanstava i tako dalje u tom području. Htjela bih vas samo podsjetiti da do sada e, kod smanjenja amonijaka, a to vrijedi za poljoprivredu, da je postignut vrlo mali napredak kod smanjenja tih emisija amonijaka. Ako imate smanjenje emisije, dakle, razina smanjenja emisije za SO2 iznosila je 80%, a za amonijak mnogo manje. Ako pogledamo također koji su bili troškovi za smanjenje emisija u industriji i u poljoprivredi, onda imamo 47% s jedne strane, a samo 2% s druge strane. Da bismo imali jednake uvjete za sve aktere, moramo eh, poduzeti neke mjere u poljoprivrednom sektoru i mi smo svjesni toga da su poljoprivrednici zabrinuti zbog toga, no smatramo da pomoću tehnologije kojom raspolažemo, a koja postoji već neko vrijeme, možemo postići ciljene vrijednosti, one koje smo predložili. I čini se kao da postupamo drugačije prema različitim državama članicama, ali od 1990. do 2030. vidimo da one države članice koje moraju uložiti veće napore su zapravo na istoj razini kod potrebe za smanjenjem emisija. Dakle, neću ulaziti u detalje, ali mi se učinilo bitnim da vam sve ovo stavim u vremenski kontekst. Što se tiče indikativnih vrijednosti za 2025. godinu, a čuli smo ovdje da postoji značajna potpora da one budu obvezujuće osim u slučaju amonijaka. Mi shvaćamo iznesene argumente ovdje u Europskom parlamentu, no smatram da moramo sagledati čitavo razdoblje do 2030. godine i vidjeti koja su ulaganja potrebna da bismo postigli zadane vrijednosti. Moramo imati na umu investicijski ciklus, kao što su neki od vas istaknuli. Mi se u potpunosti slažemo, a to smo i predložili, kao što je rekao gospodin Florence, da se ne dogodi to da države članice ostave sve da odgode za posljednji čas i zato ćemo mi pratiti e, provedbu da vidimo tko e, radi što treba. Međutim, određivanje cilja za 2025. godinu je nešto što moramo isto imati na umu i u vezi sa investicijskim ciklusom i to moramo imati na umu kod iznalaženja rješenja. Nešto ću reći o fleksibilnosti, o emisijama iz brodarstva koje su sve značajnije, smanjenje e, kopnenih emisija je dominiralo u posljednjim desetljećima, tako da izračun emisija iz brodarstva proporcionalno mnogo veći i zapravo su te emisije vrlo bitne i one se također prenose u druge dijelove Europe kao i emisije na kopnu. Dakle, ne tamo gdje se generiraju, kao na Sjevernom moru. Međutim, dakle, i te emisije zapravo imaju utjecaj na čitav niz zemalja. Mi smatramo da je fleksibilnost e, dobra prilika da države članice imaju manevarski prostor u ispunjavanju ciljnih vrijednosti u odnosu na ostale izvore emisija, ne smatramo da je to nepovoljnije za zemlje koje nemaju pristup moru. Mogu, mislim da to možemo potkrijepiti daljnjim argumentima. Dakle, smatramo da je to e, bitan sastavni dio prijedloga, željeli bismo da ga se zadrži. Mi podržavamo još niz pitanja, primjerice da je potrebna financijska potpora u ispunjavanju ciljeva. To je već sadržano u programima za ruralni razvoj i možemo vidjeti u sklopu reforme zajedničke poljoprivredne politike da države članice mogu zatražiti financijsku potporu za takve aktivnosti. Nažalost, događa se i to da države članice u nekim slučajevima nisu dovoljno svjesne da mogu iskoristiti e, sredstva koja su im na raspolaganju. Dakle, ne radi se samo o tome da sredstva budu na raspolaganju, nego je riječ i o njihovoj apsorpciji. Što se tiče pristupa informacijama, participaciji i tako dalje, to su za nas vrlo važne teme i mi ćemo to podržati. I sada ću zaključiti još jedno vrlo bitno pitanje u kraćem roku su emisije emisije, to su takozvane real driving emissions, RDE. Mi smo od početka rekli da ćemo se da ćemo se time pozabaviti u komisiji. Međutim, trebamo uzeti u obzir i probleme koje su nam istaknule države članice. No kao što smo rekli i državama članicama, to ću ponoviti i ovdje. Moramo brzo ostvariti napredak i usvojiti provedbeni akt za prvu fazu tog e, revidiranog ciklusa kako bismo onda 2017. godine došli do pune provedbe revizije. I vaša potpora nam je u tom smislu potrebna. E, gospodine predsjedavajući, mislim da ću tu stati. Hvala. Hvala vam. Mislim da ovime možemo zatvoriti e, raspravu. To jest, zatvorit ćemo raspravu time što ću dati riječ našoj izvjestiteljici, gospođi Curling. Hvala vam, hvala svima koji su se danas javili. Vidi se da e, sve ono što sam spomenula da je kamen smutnje, da ćemo o tome morati još razgovarati, tu posebice mislim na amonijak, ali drago mi je da se da svi shvaćaju koliko je to važno i koliko ćemo morati e, razgovarati o tome. Žao mi je što nisam čula zelene. Jer iz mojih razgovora mislim da bi oni bili definirali uh, ambicioznije ciljeve, ostavili su to gospodinu Danci, ali dobro. Mm, to je s jedne strane taktika, a s druge strane strategija. I mi ćemo uh, u našoj grupi izvjestitelja u Sjeni nastaviti razgovarati o tome. Još nešto što sam najvjerojatnije trebala reći na početku. Ovo je klasičan slučaj zakonodavstva koji u srednjem ili dugom ronku je win-win situacija, dakle situacija u kojoj svi dobivaju. Unaprijedit ćemo zdravlje i to nas neće ništa koštati, bar u teoriji ako pogledate brojke. Ali s druge strane to je isto klasični slučaj kad gledate da se troškovi snose u jednom e, sektoru gospodarstva, a koristi se ne vide e, u tom istom, već negdje drugdje i to je uvijek politički problem. Kako to objasniti društvu? Da, to ne košta ništa, donosi koristi, ali ljudi koji pokrivaju e, te troškove, koji snose te troškove, neće na kraju imati e, koristi od toga. I to je recimo jedan jako dobar primjer. Zbog toga mi je drago da imam e, podršku ostalih e, članova i drago mi je da ćemo zajedno e, raditi na tome, vidjeti na koji način to riješiti i ostvariti najbolje rezultate na kraju. Hvala vam, veselim se našem budućem radu. Hvala. Moram vas podsjetiti na rokove. Rok za amandmane je 21. travnja razmatranje amandmana 16. i 17. lipnja, e, glasanje u odboru ENVI na našem posljednjem sastanku u 15. E, srpnja. Hvala vam. A sada zatvaramo ovaj dio sastanka i u 5 sati nastavljamo sa sastankom koordinatora. Hvala vam.